commencer. Voilà. Euh, si vous le voulez bien, Predlažem da počnemo. Tako će i kolege koji malo kasne doći. Imamo vrlo interesantan dnevni red. Ako nema primjedbi, onda e, usmaja, usvajamo dnevni red, nacrt dnevnog reda. Odobrenje zapisnika sa sjednice od 1. 11. E, siječnja ove godine. Ako nema e, primjedbi, onda e, smatramo da je to usvojeno. Predsjednica nema priočenja u ovom trenutku i možemo prijeći na naš dnevni red. Prva tema je izuzetno važna za željeznički promet. Radi se o Europskom sustavu upravljanja željezničkim prometom, RTMS-om. Radi se o ključnom sustavu za koherentnost e, i isto tako povezanost europskog željezničkog sustava i mreže i daleko smo još od stvarenja ciljeva. Ono što je važno da se ovdje želi ostvariti interoperabilnost eh, i to na jednostavan i siguran način i isto tako u skladu sa pravilima tržišnih, eh, tržišnog natjecanja Znači kad govorimo i o političkom, financijskom, tehničkom aspektu, to je izazovna tema. E, velika nam je čast e, ovdje sada ugostiti gospodina Ladislava Balkova. On je e, znači član revizorskog suda i on je izvjestitelj poseban izvjestitelj za europski sustav upravljanja željezničkim prometom RTMS i on će nam e, napraviti jedno izlaganje. Želim također pozdraviti gospodina Fića koji je e, u glavnoj komisiji i glavnoj upravi za mobilnost i promet na temu dokumenta o europskom sustavu upravljanja. Gospodine Balko, izvolite. Štovane dame i gospodo, Štovani predsjedatelju, gospodine izvjestitelju, naše posebno izvješće vezano uz jedinstven europski sustav upravljanja željezničkim prometom, jedan je od naših izvješća, revizijskih izvješća vezano uz transport. Ovog ljeta ćemo e, objaviti isto tako izvješće o dakle, željeznici velikih brzina u Europskoj uniji, a isto tako ja ću biti izvjestitelj jednog panoramskog pregleda vezano uz transport i mobilnost. U prethodnom izvješću iz 8. mjeseca 2016. godine vezano uz teretni promet željeznica, e, svakako sa različitim sustavima signalizacije koje nisu interoperabilni, a isto tako smo istaknuli da je RMTS zapravo vrlo sporo implementiran. Postojeće izvješće e rmts u e, zapravo zasniva se na našim e, izvješću o teretnom prometu u željeznici. E, sva specifikacija vezana u signalne sustave zaključujemo da tehnički nisu interoperabilni. Kako bismo dobili jedinstveno željezničko područje u Europi, industrija uz pomoć komisije krajem 1980. godina započela je razvijati RMTS kako bi se nacionalni sustavi signalizacije e, osposobili prema jedinstvenom, dakle e, neprekinutom e, sustavu koji bi omogućio isto tako kročenje preko granica. Sam TNT, CEF i strukturalni fondovi koji su proračunski sudjelovali u RMTS-u u iznosu od 1,2 milijarde eura te oko 2,7 milijardi eura u ovom periodom. RMTS ovisi o velikom broju dionika, komisije, Europske koordinatore, te isto tako i Europske agencije za željeznice. RMTS zapravo eh, podupire industrija za željezniču koje potrebuje isto tako i upravitelj infrastrukture uz željezničke pruge, te isto tako i sve ono što je potrebno za eh, ugradnju u lokomotive. U reviziji smo isto tako vidjeli da se RMTS mora dobro planirati te isto tako implementirati. Posjetili smo nekoliko zemalja, Dansku, Njemačku, Španjolsku, Italiju, Nizozemsku i Poljsku. Oni zapravo pokrivaju većinu koridora osnovne mreže. Isto tako smo pregledali 51 projekt koje sufinanciraju, dakle koji se sufinanciraju u državama članicama. E, s obzirom da ovakav jedan jedinstveni sustav e, zapravo uopće nije pod pitanjem željezničkog sektora, e, sama implementacija unutar Europske unije nalazi se još na niskim razinama i čini se fragmentiran. Što se tiče upravitelja infrastrukture, potrebno je investirati u e, sustav RMTS, a isto tako i nedostatak e, poslovnih e, argumenata još uvijek stoji na snazi. Dakle, korištenje sredstava isto tako ne omogućuje implementaciju u cijelosti. Što se tiče e, same osnovne mreže i koridora osnovne mreže, čini se da se sami ciljevi vezano uz jedinstven željeznički sustav, te isto tako i konkurentnost željeznice spram cestovnog prometa još uvijek ne razvija. Jasno rečeno, planiranje RTS-a mi smo pronašli da usprkos strateškoj, političkoj e, određivanju jedinstvenog sustava nismo imali dakle ukupno procjenjivanje samih sredstava koje su potrebne za jedan sustav e, same e, obveze, te isto tako dekomisioniranje nacionalnih sustava uvijek nisu bili u sukladnosti sa politikama EU-a za transport. E, samo Danska je implementirala RMTS kao jedinstveni sustav na većini svoje željezničke mreže. Za ostale zemlje RTMS je još jedan dodatni sustav uz nacionalne sustav. Razina RTMS-a kroz e, čitavu Europsku uniju zapravo još uvijek fragmentiran i još e, možemo kazati da e, linije nisu povezane. Krajem 2016. 8% osnovne mreže imali su RMTS u svom sustavu. Što se tiče samih željezničkih vozila i vagona, Smatramo da još uvijek koordinacija između željezničkog segmenta i isto tako onog e, dakle primjene implementacije u samim lokomotivama nije dovedena do kraja. Komisija iz države članice moraju procijeniti ukupni kost, dakle, implementacije RMTS-a po svakoj državi članice i drugo komisija mora tražiti realističnu koordinaciju te pravno obvezujuću vezanu uz implementaciju i dekomisioniranje svojih nacionalnih signalnih sustava. RMTS i e, zapravo ovaj poslovni argument RMTS možemo kazati da je jedinstveni sustav za višestruku infrastrukturnu mrežu te isto tako za različite potrebe. Zaista su velike investicije koje neće doneti odmah svoju korist za sve one koji moraju podnijeti većinu troškova i isto tako i buduće e, ishode na razini Europske unije. Što se tiče integracije RMTS-a i nacionalnih sigurnih sustava, postoje problemi sa kompatibilnošću različitih verzija koje su instalirane. U ovom trenutku RTMS nemamo na, e, dakle, u samim lokomotivama koje bi bili u mogućnosti prometovati na svim željezničkim sekcijama, a u, zbog različitih verzija RTMS-a. RMTS na različitim razinama E, te isto tako i na različitim linijama samih mreža. Tehničke specifikacije interoperabilnosti zapravo su e, dobro napredovale, stabilnost sustava i rezultati su da se moraju još dodatno e, dakle dovesti. Ono što smo vidjeli u državama koje smo posjetili, da isto tako postoji prednosti za infrastrukturne upravitelje, a kad je riječ o brzini i kapacitetu. Usprkos e, programu koji proboja 2014. godine i novog e, programa e, za dakle implementaciju još uvijek imamo velike izazove. Ne postoji zakonski obvezu za dekomisioniranje nacionalnih sustava signalizacije kako bi RMTS postao jedinstveni, a ne samo jedan dodatni sustav. Što se tiče dužine certificiranja, također e, imaju svoj utjecaj na samu e, sustav, ali mislimo da ERA i njena uloga koja će od sredine 2019. zapravo formalno postati nadzorni e, sustav za RMTS u okviru četvrtog željezničkog paketa, to je upravo korak u pravom smjeru. Na temelju ovih saznanja vezano uz RMTS implementaciju, mi smo još dali nekoliko preporuka. Komisija i države članice trebali bi zajedno sa dionicima u području željeznica, te isto tako industrije koje opskrbljuje sustav RMTS, pronaći mehanizme financijske, e, dakle, e, raznolikosti za RMTS implementaciju oni ne trebali samo se zasnivati na europskom proračunu. Komisija i ERA trebali bi uz pomoć industrije E, stabilizirati RMTS e, specifikaciju, e, ispraviti postojeće greške, nekompatibilnosti i isto tako osigurati buduću kompatibilnost svih onih linija koje su opskrbljeni sustavom RTMS. Također standardizirani sustavi u lokomotivama koje mogu prometovati na svim e, linijama RTMS-a, te isto tako i korištenje e, dakle, obrazaca u samom e, dakle, postupku javne nabave. Komisija bi isto tako trebala analizirati da li ERA ima potrebne resurse kako bi djelovala kao autoritet u sustavu, te isto tako kroz povećane odgovornosti koje ima. I četvrto, Države članice bi trebale svoje nacionalne implementacijske planove sinkronizirati sa onim e, projektima koji su prekogranične naravi. Komisija bi trebalo nadzirati to, te isto tako i e, implementirati novi plan implementacije, te isto tako nadzirati sam napredak. Na samom kraju, što se tiče e, financiranja RMTS-a kroz EU, s obzirom da postoji i za sustav koji se nalazi u lokomotivi, tako i u željeznicu, e, ovo se može samo kroz procjenu ukupnih troškova. Individualni upravitelj infrastrukture te isto tako i željeznički pothvati koji ne, e, nemaju benefite trenutno od same implementacije. Biće potrebno da se, kako bismo imali jedan RMTS željeznički sustav unutar koridora osnovne mreže, te isto tako procijeniti ove troškove između 73 i 177 milijardi eura. Uključujući sa sustavom u lokomotivama, to bi moglo biti 80 milijardi za osnovni koridor, a 190 milijardi eura za sveokupnu mrežu. Vidimo da znači 1,2 milijarde eura, a prethodno i 2,7 milijardi eura u sadašnjem programskom periodu. Što se tiče željezničkih vozila i postojećih lokomotiva koje se moraju opremiti sustavom RTMS, te nove lokomotive koje se kupuju sa već instaliran RTMS-om. Mi smatramo da ponovno opremanje ovih starih lokomotiva može doseći i do 1 milijun eura. To znači nova lokomotiva e, i koja sadrži sustav e, oko 300 tisuća eura ili oko 15% nove vrijednosti same lokomotive. Osim toga, smatramo da nije moguće ostvariti financiranje RMT sustava, primjerice 50% TEN te fondova koji su alocirani prema RTMS projektima u periodu 2007. do 2013. zapravo su bili dekomisionirani, a sama stopa u šest država članica bila je čak u stopi 86%. Usprkos e, svih e, fondova za dekomisioniranje u ovim ranim programskim periodima također će se koristiti unutar samih RMTS projekata i smatramo da CEF fondovi mogu e, se koristiti za dekomisioniranje u periodu 2014. do 2020. godine samo 50 milijuna eura ili 7,3% od ukupno 689 milijuna eura alocirane zapravo je usmjereno na same projekte. U kojoj mi smo vidjeli da se nije usmjerilo na postojeće e, fondove Europske unije, primjerice kad je riječ o sekcije koje se tiču prekograničnih prelaze, te isto tako i duž same mreže, te isto tako oni sustavi koji se koriste u lokomotivama, koriste se za unutarnji promet. Vezano s fondiranje RTS-a od strane Europske unije imamo nekoliko preporuka. Komisija bi trebala eh, um, usvojiti CEF fondacije, te isto tako i vidjeti same RTS projekte i isto tako smanjiti dekomisioniranje te povećati maksimalno korištenje eh, dakle sredstava za RTS. Druga preporuka, komisija i države članice trebale bi se usmjeriti na e, ono sredstva koja stoje na raspolaganje RMTS-u. Kad je riječ o duž pružnim opremama, te isto tako e, svih onih koridora osnovne mreže, te isto tako alociranje sredstava prema sustavu u lokomotivama, te isto tako i operateri željezniče koji su zapravo usmjereni prema međunarodnom prometu. Hvala vam, štovane dame i gospodo, hvala vam na pažnji. Ono što se tiče analize revizorskog suda, želimo im zahvaliti na tome, na konstruktivnom radu i gospodinu Balku i njegov... Ja ću prije svega istacije za europsku željeznicu. Kao što e, vidite iz izvješća revizorskog suda i revizorskog suda. Želio bih reći da e, kratko bih se osvrnio na e, prethodnih godina i u ovom odboru i drugdje je napravljen veliki posao što se tiče e, četvrtog željezničkog paketa i vezano uz Isto tako odbor e, kont predloga vezano uz e, željeznički promet je bio predmet znači široke ekonomske analize i procjene. Naravno, analizirao i odgovorio na neka određena pitanja koja je e, znači kojih se dotaknuo gospodin Balko. Prvo se radi o učinkovitom tnt i ostalih. Ono što je važno da bolje uskladimo financijske instrumente sa e, u skladu s onim što e, e, sud traži. On želi da se prioritizira to pitanje glavnih smjera radi se o području koje se konstantno mogu reći da je izuzetno važno da uzmemo u obzir da program nije ono što se nameće industriji državama članicama nego za Europu. E, e, revizorski sud govori znači o velikim troškovima, desetina milijardi eura e, koje će se treba uložiti za provedbu u budućnosti. Da, to je izazovno, no tijekom ovog perioda. Mogu reći da određena oprema jednostavno e, je zastarjela, ističe e, životni vijek i moramo ju zamijeniti. Imamo e, znači cijelu tu željezničku opremu, željeznički park za koji moramo osigurati da bude sigurno. Tiče stope migracija, mogu reći da nije bila dovoljna visoka, imali smo cijeli niz različitih mjera E, u izvješću se podcrtava da moramo nastaviti sa tom implementacijom, a sada što se tiče ovog slajda tri mjere, posebno što se tiče različite, e, različitih e, specifikacija i nadamo se da će znači sama implementacija biti stabilna budući sljedećih godina a što se tiče za eru imamo povećanje nadležnosti kako bismo e, osigurali da konzistentnost primjene u Europi bude na visokoj razini kako ne bismo imali različite e, stope implementacije u različitim 2023. godine imat ćemo znači osmišljavanje dodatnih planova i možemo reći da što se tiče industrije sada oni znaju što će se događati u budućnosti. Sad krećemo na slajd 4 e, ovdje imamo znači individualne Znači imamo i cijeli niz pozitivnih aspekata što se tiče ekonomske opravdanosti, imamo pozitivnih e, e, aspekata i u tom smislu moramo e, osigurati da se ekonomske opravdanosti onda se ona povećava ako imamo znači jedinstveni i usklađeni pristup, a ne ako se suočavamo sa fragmentiranošću provedbe sustava. To je u svakom slučaju od ključne važnosti kako bi ETMS e, imao e, RTMS planu za provedbu. Radi se o koracima oko koji smo se složili i sa komisijom sa industrijom, e, kad govorimo o industriji, mislim isto tako i o proizvođačima, isto tako poduzećima za upravljanje željezničkom govori se o tome da će se provesti znači e, sve ove jedinice kako bismo postigli i isto tako potvrđivanje, znači cijeli taj sustav e, učinkovitosti testiranja i potvrđivanja, ono što je važno je opreme. I na kraju, što se tiče financiranja i mi e, surađujemo usko sa državama članicama kako bismo imali usklađenost između e, naših i njihovih financiranja. Ovdje bih e, nešto rekao vezano uz dekomisioniranje. Da, možemo reći da što se tiče vrijednosti RTMS-a ona je poboljšana i ona će biti još veća ako budemo imali jedinstveni sustav signalizacije. Postignemo tu ravnotežu i usklađivanje u budućnosti. Danska već ide u tom pravcu koliko koliko smo shvatili. Luksemburg i Belgija također planiraju da provedu u potpunosti dekomisioniranje i drugi idu u tom pravcu. Ako pogledamo zaključke vijeća, imamo snažno poticanje država članica za dekomisioniranje, ali neki su također e, investirali u moderne sustave i mnogi to e, također i guraju. Mogu reći da se svi slažu oko toga u kojem pravcu trebamo ići. Ja sam iscrpio E, vjerojatno svoje vrijeme, ima i dodatnih e, detalja kojih bi se mogao e, dotaknuti, no u svakom slučaju raspravi ću biti sretan da odgovorim na vaša pitanja vezano uz ovaj sustav i izvješće revizorskog suda. Hvala. Hvala gospodine Fić. Nismo ni u kojem slučaju iscrpili ovu temu i vratit ćemo se na nju. Naravno, sada dajem riječ na nekoliko minuta sveobuhvatno izvješće. Osobno sam zaista veliki pobornik RMTS-a jer u 21. stoljeću zaista je potrebno da sa jednom... Što se tiče predstavnika komisije, moram biti iskrena, bila sam malo u čudu. RMTS, željeznica, mm, da se cijelo ovu situaciju. Ovaj tjedan susrela sam se s kolegama i kolegicama iz komisije, gospođe Werner i gospodin Fink, a za razliku od vašeg izlaganja o revizorskom sudu kad kaže da upravo ovaj plan implementacije od 2009. zapravo uopće nije uspio. Ciljevi koje smo imali ne može ih se realizirati, a to još moramo je znati da 2016. godine imali smo 4016 km pod sustavom RMTS. Što to čini ovaj novi plan boljim od onog starog plana? Da li su to realni ciljevi do 2023. godine ili, kao što ste kazali, je to zapravo ona obećanja država članica koje i obveze koje su preuzeli, što je to? Imali smo isto tako i poteškoću da projektno razdoblje nije bilo usklađeno sa samim programskim periodima fondova, što znači da imamo povrate sredstava u velikim iznosima i dakle u periodu od 2007. 2013. 50% sredstava svaka država članica je sama sebi kriva ako neće se time poslužiti. Međutim, 50% izuzetno velik postotak. 2014. 2020. pa samo 50 od 689 milijuna je isplaćeno. Na kraju e, su se srca vratila u CEF, ali pitanje koje se postavlja da li možemo biti sigurni da će ta sredstva i u budućnosti se koristiti za izgradnju RMTS-a. Pitanje je isto tako da li biste bili za, imam još jedno pitanje gospodinu Vinku, zašto on misli, zbog čega smatrate da će se sada sve promijeniti i da će sve države sudjelovati, da će to postati model uspjeha u konačnici, mm, on je vrlo spretno odgovorio jer to e, mora biti tako je rekao. ja dolazim iz Austrije i naše austrijske željeznice Vezano uz ovo je kazali, tražili su naprosto da Europska komisija iz ove suboptimalnog razvoja koji se događa u prošlosti mora nešto naučiti i da moramo tražiti jedinstvenu europsku strategiju. Nakon razgovora sa gospodom od izuzetno velikog značenja. Eh. vašim prezentacijama prije 14 dana ja sam bio izvjestitelj za RMT sustav. Sve o čemu sada raspravljamo tada smo još raspravili. Ja bih rekao 14 godina nije ništa ili nije ništa se dogodilo gotovo koje moramo investirati, a isto tako i kod održavanja govorilo se o milijardama uštede u čitavom svijetu, u Južnoj Americi, gdje god pogledamo samo u Europu, urediti sustav RMTS. Očigledno se stvari nisu odvijele na taj način, a da komisija pritom nije uopće reagirala. Drugo, industrija i e- egoizam nacionalnih država je toliko jak da RMTS uvijek iznova su mijenjali kao sustav, što znači da imamo 10.000 kilometara financiranja, ali se sredstva ni ne koriste. A tada smo kazali da 50% kod ponovnog opremanja lokomotiva da će to biti prekogranični projekt i da ćemo imati visoku stupanj sufinanciranja. Stoga moj predlog, državama članicama ne smije se ništa ne čini. Zabranjeno je bilo da države članice koji imaju neke sustave da ne smiju više e, modernizirati te sustave. Međutim, to ih uopće nije smetalo. Interes i egoizam i nacionalni egoizam bio je jači od e, evropske dodane vrijednosti. Zbog toga komisija mora daleko više treba e, kazati. Nijedna članica neće dobiti novac za infrastrukturu dok se ne odrede do kada će u cijelosti uvesti sustav RMTS i što će činiti na pojedinim dionicama. Sjećam se da je Deutsche Bahn, njemačka željeznica, godinama s komisijom razgovarala kad je bilo riječ o E, pruzi prema Štetinu. Bila da 30 km, ukupno 150-200 km nisu imali sustav e MTS i to je zapravo bio ključni segment e, da željeznica je onda uvela. Što znači, formulacija me uopće više ne zanima. Zanimaju me činjenice i zbog toga mislim da revizorski sud upravo to čini, ali te Stuttgart 10 milijardi u roku od nekoliko minuta. Međutim, za ovo nemamo sredstva i tu morate biti stroži, puno stroži. To je jedina mogućnost. Još jedna rečenica za kraj. Uz Dansku još jedna država koja je u cijelosti uvela, a to je Švicarska. Uvijek želim na Unije i ona to može upravo zato što nije članica Europske unije. E, Hvala gospodine. Hrvatskom sudu na ovom izuzetno dragocjenom izvješću koje su nam putili. Nemojme se zavaravati. E, sam ton izvješća je izuzetno kritičan kad je riječ o sustavu RMTS i samom projektu. Ja i se mogu prikloniti mišljenju kolegice Šmiti i kolege Kramer. Popili ste čašu vode, onda ste se popiškili i sve je ostalo kao što jest. Upravo taj dojam, čini mi se, imamo i ovdje, nakon što sam čuo e, predstavnika komisije. Zaista stvari ne teku u najboljem smjeru. Ako Apple svoj iPhone jedili ovdje sa blackberry a sigurnosni sustav e, za vlakove, za željezničke kompozicije je nešto sasvim drugo nego li iPhone. Međutim, pogledajte e, treći, četvrti paket koji smo e, brže uveli nego RMTS i ne razumijem da su države članice odustale od bilo čega prije godinu i pol dana u Njemačkoj je bila ogromna željeznička nesreća e, tunel se bio urušio i vlakovi su morali biti preusmjereni preko Francuske i to naprosto nije išlo jer sustavi nisu usklađeni sa sustavima SNCF-a i Deutsche Bahn, nisu povezani, ipak čine i prate tu svoje vlastite nekakve programe. I čini mi se da nam treba politička rasprava, a to ću kazati i kada ćemo razgovarati na stručnoj osnovi sa povjerenicom i kada ćemo razgovarati i sa gospodinom Doppelbarom iz ERE, kada razgovaramo sa gospodinom Funkom, te razlike koje imamo u Europi, onda vidimo da ništa se E, ne uspijeva uskladiti. Milijarde PS e, zaista jest tehnički na e, razini na kojoj mora biti. Zbog čega to postavljam kao pitanje? Mi u Njemačkoj, ja sam malo zbunjen, 600 km pruge za velike brzine koje smo otvorili u prošlom razdoblju stotinu prekida putovanja i u novinama vidimo da je to uslijed e, sustava RMTS. Da li su to lažne informacije koje se šire, koje možemo vjerovati ili ne, ali međutim ovdje se stvara averzija prema europskom zakonodavstvu. Cijeniti troškove. Čak i e, jedan e, tako jedno takvo ozbiljno tijelo kao revizorski sud nam daje znači raspon od 1 do 3 trebali bismo vidjeti u kojim slučajevima države članice i znači subjekti su obvezni e, zamijeniti svoje sustave signalizacije zbog zastarjelosti materijala, opreme i tako dalje, a u kojem slučaju mora platiti kako bi zamijenili nešto što funkcionira i što bi onda bilo sukladno sa RTMS-om ni mogu reći da u Francuskoj ne samo da imamo manje od e, tisuću kilometara u mreži koja ima više od 30 tisuća kilometara, nego i e, znači imamo e, uz RTMS znači tri sustava signalizacije koje unutar jedne države članice, znači Francuske, nisu kompatibilni jedni između drugih. Ono što je važno je da imamo na umu sve te poteškoće usklađivanja. Financijski aspekt je jako složen također. Gospodin Balko je rekao nešto, želio bih da se na to vratite. E, on je istaknio da je teško objasniti e, koliko je sustav financijski pozitivan i koristan. Imamo e, znači i E, poboljšanje brzine i isto tako e, gustoću prometa i u tom smislu onda imamo povrat na investiciju, povratna ulaganja. Da li možemo, na primjer, koristiti određene mehanizme financiranja, poticanja, i na investiciju, povratna ulaganja. Da li možemo, na primjer, koristiti određene mehanizme financiranja, poticanja, preinstrumenata i tako dalje. Što se tiče ovoga financijskog aspekta, govori se o tome koliko to košta i kako se amortizira. amortizira. I to je jako važno i želio bih dobiti vaš odgovor na to. A zadnja primjer strukturu, to je u e, domeni javnog sektora, da se te države članice uopće ne brinu. Mogu reći da ovaj ključni problem se uopće ne spominje u medijima, niti e, na nivou političkih čelnika. Ne govori se, to nije e, krivica komisije. Ona želi stabilizirati te specifičnosti, isto tako e, pokušaj e, napraviti taj demonstrativni koridor rotterdam Genova. Da li je to nešto što bi moglo pokrenuti raspravu? Evo sada dajem e, i dobili pojašnjenja na naša pitanja. Hvala. Kao što ste naglasili na početku, Ovdje opisujemo dakle različite parametre strateške, financijske i tako dalje. Čuli smo i od kolegice Schmidt kako stoje stvari u odboru za nadzor proračuna kada je riječ o ovim parametrima. To je doista evo, bio zanimljiv doprinos ovoj raspravi kada govorimo naročito o financijskim aspektima svega ovoga. možemo vidjeti da se bavimo pitanjima koje su važna. Riječ je o važnoj temi, ona je ujedno i konstruktivna, mi ovdje opisujemo moguće pravce e, razvoja Europske unije. S druge strane, u dokumentu komisije koja se bavi, koja se bavi ovim pitanjem nalazite brojne e, probleme koje smo i mi opisali u svom e, izvješću. E, mi nismo tehnički stručnjaci, mi se bavimo revizijom, ali smo optimistični uz određenu dozu opraza kada je riječ o svim ovim pitanjima. Vidimo da je iz rasprave proizašlo da su ova pitanja zanimljiva i za rad vašeg odbora. Evo, zastupnik Kramer je opisao da se ovim pitanjem e, bavite već 14 godina, da po rješavanju ovog pitanja stvari napreduju poprilično sporo. Mi bismo se mogli ponovno pozabaviti ovim pitanjem kroz neko određeno vrijeme, dakle pripremiti jednom vrstu nastavnog izvješća, vidjeti kako napreduje dakle stupanj ispunjenja obaveza povezano uz ovo pitanje. Evo, I tu je gospodin Urbanić s kojim sam surađivao na izradi ovog izvješća, mi možemo ga reći nešto o tome ili nam evo dati neke nove ideje vezano uz ovo pitanje. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih nešto dodao na ono što je rekao gospodin Balko i odgovorio malo više na vaše pitanje što se tiče ovog izvješća. U svjetlu onog što ste zatražili, mi smo pokušali napraviti razliku između individual business case za operator i overall business case za Europu. Znači to je nešto što se ne dovodi u pitanje i svi se slažu oko toga. Ako E, uspijemo e, biti uvjerljivi što se tiče individual business case za opera isplativost, e, možda ćemo znači im možda olakšati i malo ovo nošenje tereta što se tiče samog troška. Neće Europa sve to financirati, ako budemo znači uvjerljivi što se tiče znači ove ekonomske opravdanosti to je zajedničko je samo još jedna potaknuti operatore kako možete pronaći koje su to prednosti države članice bi zbilja željele do e, jer kratkoročno morate investirati, jer dugoročno ćete to biti. Međutim, vi razmišljate u razdoblju godinu dvije, a ne deset godina u prošlosti došlo do načina da je svatko radio što je htio. Sa četvrtim željezničkim paketom sada jasno utvrđujemo Agenciju Europske unije za željeznice, govorimo o nadležnostima, dakle upravljanje, specifikacije sustava i također agencija odobrava svu novu infrastrukturu. Agencija dakle mora dati dozvolu za međunarodni promet. Dakle, imamo sad ovaj snažan okvir kako bismo dokinuli ovu fragmentaciju koja postoji, dakle, plan djelovanja, obuhvaćaj procjene učinaka i tako dalje. Što se tiče dakle, postavljanja sustava, veći broj zemalja, dakle, shvaća sve koristi koje proizlaze iz ovog sustava te ga ugrađuju. Dakle, ove e, ulaganja Isto time se bavi naš menadžerski tim, dakle imamo tim koji se bavi ove zalaganjem i promocijom, dakle ove poslovne opravdanosti ulaganja u ovaj sustav, tu nalazimo dakle onda i na podršku država članica, dakle za ove ulaganja. Imamo ovdje preuzete obaveze i operatera i država članica, ima jamstva da bi ovaj koridor trebao funkcionirati do 2023. Dakle, govorimo o prijevozu robe, to je jedan od ključnih europskih koridora i zato je važno da funkcionira ovaj prekogranični mehanizam. Osim toga imamo e, pravne zahtjeve koji se moraju ispuniti, nacionalni planovi za provedbu države članice ovdje evo jasno kreću ka uspostavi ovog sustava. To je također važan element kada gledamo iz, iz buduće perspektive. Potom ono što je rekao zastupnik Kramer, dakle, zahtjevi da sve nove dakle, lokomotive imaju ovaj sustav ugrađen. Dakle, to znači da će biti kompatibilni sa ovom trećom kategorijom našeg eh, sustava. Oni moraju biti međusobno kompatibilni dakle, sa cijelim sustavom RTMS-a diljem Europe. Potom, Čuli smo kakva je situacija sa brzom prugom u Njemačkoj. To je bila katastrofa za e, Deutsche Bahn po pitanju odnosa sa javnošću. Ali nema, nema dubinskog problema koji je vezan uz RTMS. Oni su jednostavno ovdje ugradili neke krive parametre u sustav i stavili su krivu dimenziju kotača na određene vlakove, te je tu došlo do poteškoća u radu sustava jedno. Kada je to ispravljeno, vidjelo se da sustave RTMS-a radi jako dobro. Katastrofa za odnose s medijima, ali RTMS funkcionira. Potom zastupnik Van de Kamp je govorio također o problemima koje imamo sa rašatom, dakle tunelom na ovom koridoru prema Rotterdamu. Tu je došlo do problema u funkcioniranju dakle, tog tunela, tu se pokušalo onda dio prometa robe usmjeriti prema Francuskoj. Došlo je do problema sa interoperabilnošću. Mi smo svjesni tih e, problema i to nam je dalo poticaj da se pozabavimo dakle, zajedno sa industrijom željeznice, da koje su to pitanja, pitanja dakle i obuke vozača, pitanja jezika, tehnička i interoperabilnost. Surađujemo sa predstavnicima industrije da bismo pronašli brza rješenja i došli do rješavanja ove situacije. Dakle, to će biti vrlo važno i za budući razvoj prometa robe. Što tiče pitanja novca, Imali smo velike razine, dakle, otpisa sredstava u prethodnom financijskom razdoblju. To se prije nije događalo u toj mjeri jer jednostavno nije bilo projekata. Dakle, projekti su kasnili, dakle, trebali, trebalo je to biti brže organizirano da bi imali koristi od ovih financijskih sredstava. I to je također nešto na čemu smo radili. Dakle, uzeli smo u obzir činjenicu da je ovdje potrebno e, da, mora proći dogledno vrijeme prije nego što se počne ostvarivati e, povrat, te smo se osigurali da do toga ne dolazi u budućnosti. Ono što želim reći je da e, stabilizacija RTMS-a, dakle raspoloživost ovog proizvoda, potom dakle planovi ugradnje, to su sve relativno nove stvari još uvijek ne vidimo korist od cijelog ovog sustava dakle na dijelu, ali siguran sam da će do toga doći vrlo brzo, tada ćete vidjeti sav napredak koji je postignut, koji se jednostavno očekuje da postignu evropske željeznice da bi ispunila svoju zadaću. Ono što je jasno, bez obzira što Danas imamo prisutne e, ljude u ovom odboru koji su zbilja na ovo temu. Zahvaljujem e, i gospodinu Fiću i gospodinu Balku na objašnjenjima i želim... modalnom prijevozu radi se o važnoj temi Neću sad govoriti o povijesti stabilnosti. Prvo ću dati riječ komisiji u e, našoj raspravi, nakon toga ću dati e, riječ iz, iz komisije. Imate riječ, izvolite. Thank you. Thank you, Mr. Hvala lijepo Hvala vam na ovoj mogućnosti dakle, da predstavimo svoju prijedlog izmjene direktive o prijevozu. Imamo ovdje jednu prezentaciju koju bih vam predstavio. A nekoliko riječi o kontekstu. Ovaj prijedlog treba sagledati kao dio šireg sklopa inicijativa i se želi promovirati intermodalni prijevoz. A vidite ovdje ovaj grafički prikaz kojem vidite dakle trenutnu situaciju kada je riječ o prijevozu robe u Europi, dakle dominira cestovni prijevoz robom, dakle gotovo 50% ukupnog broja prevezene robe. Koliko želite povećati udio intermodalnog prijevoza, to bi značilo i do značajne koristi, došlo bi do smanjenja emisije stakleničkih plinova, budući da velika većina njih danas dolazi iz cestovnog prometa, to bi poboljšalo pitanje sigurnosti, dakle na cestama većina nesreća se događa upravo na cestama, te su tu prednosti za kvalitetu zraka. A to bi također značilo i uravnoteženije korištenje prometne mreže. Danas vidimo da to na cestama znači velike gužve, a to dovodi do povećanja troškova Transport. Uh, combined transport is Kakav je to kombinirani prijevoz? Dakle, to je vrsta intermodalnog prijevoza. To znači prijevoz koji koristi dakle, jednu jedinicu za prijevoz. To je najčešće jedna vrsta kontejnera dakle, koja se potom uh, prenosi sa jednog načina prijevoza na drugi. Na taj način se pokušavaju maksimalizirati oni dijelovi prijevoza koji koriste dakle sve druge modalitete osim cestovnog prijevoza. A cestovni prijevoz se primjerice recimo koristi samo na početku i na kraju puta ovog tereta. Kombinirani prijevoz postiže dobre rezultate u zadnje vrijeme. A situacija bi mogla biti bolja. I zbog čega ne vidimo veću, veće korištenje ovog kombiniranog prijevoza? Pa prije svega tu mora postojati infrastruktura, dakle terminali za prekrca, dakle da bi se kontejneri izmještali s jedne vrste prijevoza na drugi. Imamo dijelove Europe gdje ova infrastruktura postoji, ali imamo također i primjerice regije gdje je nema i bez novih postrojenja ne možemo koristiti intermodalni prijevoz. Ovdje bih se malo zadržao jer s ovim povezano i pitanje troškova. Ovo što vidite su procjene, dakle, prosječnog prijevoza, dakle tereta na udaljenosti od 500-600 km, koliko je to korištenje samo cestovnog prometa u nedostatku bilo kakve intervencije kombinirani prijevoz je za četvrtinu skuplji. To zato što je moguće u operaciji prijevoza iskoristiti neke mogućnosti uštede ukoliko se koriste dakle, određene vrste prijevoza kao željeznica i slično. I ova štednje se u potpunosti kompenziraju dakle, s troškom eh, prekrcaja, iskrcaja, dakle ovih kontejnera. Međutim, tu su dodatni troškovi. Ovaj žuti dio jesu troškovi transakcija. Morate dakle urediti e, ovo suradnju sa brojnim operaterima, tu dolazi do kašnjenja i sl. Uz ove transakcijske troškove, tu su troškovi koji proizlaze iz regulative na što točno mislim kada to kažem. Imamo primjerice regulativu o dimenzijama, dakle tu, tu postoji gornja granica tereta koji se može prevoziti, ali kombinirani prijevoz koristi kontejnere, oni su teški, te se smanjuje dakle ukupna nosivost i to dodaje dodatnih 5-6% troškova. Potom tu su propisi o kabotaži dakle ukupne nosivosti. To dodaje dodatnih 5-6% troškova. Potom tu su propisi o kabotaži. Koliko koristite samo cestovni prijevoz u međunarodnom prijevozu, onda se ove odredbe na vas ne odnose. Ukoliko ne radite jednako sa kombiniranim prijevozom, onda tu morate dodati još koliko koristite samo cestovni prijevoz u međunarodnom prijevozu, onda se ove odredbe na vas ne odnose. Ukoliko ne radite jednako sa kombiniranim prijevozom, ono tu morate dodati još jednostavnije rečeno, je da je riječ o direktivi iz 1992. i da ju treba osvježiti. Međutim, ono što želimo učiniti je sadržati dakle trenutne koristi od ovog sustava, ukloniti dakle ove administracije. Međutim, prije svega želimo definirati definiciju dakle, kombiniranog prijevoza Trenutno je ona nejasna. To je dovelo do velikog broja sporova, pravne nesigurnosti u poslovanju operatera, dakle koji djeluju u više država zakonodavstva. Kao što znate, kombinirani prijevoz se koristi da bi se i izbjegla primjerice neka pravila poput onih o kabotaži. Ne želimo da se to događa. Želimo se osigurati dakle, da se provodi to će olakšati dakle, nadzor, ali smanjiti administrativni teret za operatere. I na koncu želimo da se ovdje osvježe dakle, i mogućnosti poticaja koje su na raspolaganju. Idemo sad nešto više u detalje. Terminala, tu su se otvorile mogućnosti različitog tumačenja, opet izvor sporova. Želimo pojednostaviti definiciju, dakle ću mogu provjeriti i sama regulatorna tijela onda na lakši način. Vidjet ćete čemu naša sustava. Želimo dakle ovdje dodati čitav niz zahtjeva koji se tiču provođenja ovakvih vrsta operacija. Želimo doista biti u mogućnosti provjeriti da je, operat, da je riječ o operaciji kombiniranog prijevoza. Mi došli do tih podataka. Na taj način je i regulatornim tijelima lakše provjeriti usklađenost e, i tako dalje. Mislimo da bi to dakle, možemo dakle lako onda pratiti teret diljem e, ove operacije prijevoza. Na koncu dio koji se tiče poticaja, odnosno potpora. Vidjeli smo da kombinirani prijevoz donosi neke prijevoza, dakle prije svega ovdje je riječ o korištenju odgovarajuće e, infrastrukture diljem teritorija Europske unije. Kao što sam već rekao, tu su dakle ovi sustavi prekrcaja koji postoje u nekim dijelovima, a u drugim dijelovima Europe ih uopće nema. Mi ćemo u prijedlogu dakle ostaviti slobodu državama članicama da odluče kako to provesti. Međutim, ova vrsta intervencije bi trebala biti usmjerena dakle u ove postrojenja za prekrcaj, škova prekrcaja tereta. Ovaj, dolazimo do kraja mog izlaganja. Ovdje su neke projekcije. To, to smo izračunali dok smo pripremali prijedlog. I ovdje vidimo da ukoliko usvojimo u definiciju kombiniranja u našoj simulaciji to znači da će doći do poboljšanja konkurentnosti od oko 17%. dakle koristi za industriju, tu su proračunske implikacije, dakle za države članice smatramo da su one u racionalnim značilo postizanje rasta od, dakle u skladu sa projekcijama od 30%. I došlo bi dakle do e, koristi na svim razinama. I ovim bih zaključio. Hvala lijepa. Koja je izvjestiteljica za ovog e, dosjeja? Bila sam doista ponosna zato što ova vrsta prijevoza ide u pravcu onoga što slijedi moja e, moj klub, dakle želimo olakšati ovaj evropski prijevoz. Kao doista sam ponosna što se bavim ovim pitanjem i znam da ćemo izvrsno surađivati sa kolegama da bismo se osigurali da se stajalište parlamenta približi, dakle da bi približi našem cilju da se pozirali na detaljan način čini nam se dosta dobra kada govorimo o osvježenju direktive, jer kao što je već rečeno, bavimo se poboljšanjem direktive koja datira iz 1992. Govorimo u smislu razvoja prometa kako bi se ispunili ciljevi koje želimo postići. Koji su to ciljevi prije svega? Pa zaštita zdravlja evropskih građana i zaštita okoliša. Mislim da se svi možete složiti sa postizanjem ovih ciljeva. I kombin utjecaja, dakle prometa na zdravlje građana, na okoliš, prijelaz sa ovog cestovnog prometa koji strašno zagađuje na modalitete prijevoza koji manje zagađuju, donosi dobrobiti za ja. Još jedna jedan ključni element e, koji govori o važnosti ove vrste prijevoza jest modernizacija i rasterećenje logistike. Unatrag e, nekoliko godina tu u tom sustavu je došlo do značajnih promjena, te ovdje trebamo biti u korak s tim promjenama i treba se modernizirati ukupan sektor prometa, trebaju se, treba se rasteretiti, dakle ovaj teretni prijevoz e, cestama koriste dovoljno. Dakle, trebamo popuniti ove razlike, ove nejednakosti koje postoje između određenih dijelova konti infrastrukturni nedostaci. Ne samo u smislu nepostojanja mreža, već prije svega u smislu ovih čvorišta, hubova. Infrastrukturni nedostaci. Ne samo u smislu nepostojanja mreža, već prije svega u smislu ovih čvorišta, hubova. Dakle, mislim da se možete sa mnom složiti. Htjela bih da naš prijedlog ide u pravcu smanjivanja ovih e, razlika, jer će u suprotnom biti jako teško poticati ovu vrstu prijevoza. Vidjeli smo i da je trenutno pitanje troškova različito, dakle ova vrsta prijevoza košta više od korištenja cestovnog prometa, dakle u nekim slučajevima govorimo i o 25%, višoj cijeni. Moramo moći to opravdati, primjerice putem nekih drugih prednosti koje bi trebale tu proizlaziti za tvrtke koje se odluče na korištenje ove vrste prometa, odnosno za one države članice koje se odluče poticati ovu vrstu prometa. Dakle, moramo pronaći modalitete kako bismo opravdali ove visoke troškove. Dakle, ne govorimo samo o globalnim eh, dobrobitima u smislu zdravlja i zaštite okoliša, koje se odnose na čitavo društvo. Treba tu biti konkretne koristi za pojedince, za privatne operatere, odnosno za, za e, državne operatere koji se ovdje žele baviti. Što se tiče digitalizacije, nije moguće ovdje promovirati, to omogućuje brže, brže kontrole. Svojevrsna slaba točka ovog kombiniranog e, prijevoza, ali i cestovnog prometa jest pitanje kontrola. Postoje problemi u, u razvoju boljeg sustava kontrole. To dovodi do rasta eh, administracije, birokracije, a to čini provođenje kontrole jako sporom i to jednostavno utječe onda na mogućnost odabira ove vrste prometa uopće od strane operatera. Dakle, evo, jedan od ciljeva, to je jedan od ciljeva koje moramo postići, dakle, ovo rasterećenje. Također ovdje mora pronaći, se mora pronaći odgovarajuća sinergija između birokrati, smanjenja birokratskog tereta i mogućeg rasta troškova, odnosno teškoća s kojima bi se mogla susreti, industrija ukoliko se odluči na korištenje ove vrste prijevoza. Nekoliko riječi o detaljima prijedloga, dakle govorimo o definiciji, članak 1, već je prikazano da je sada definicija daleko jasnija, dakle imamo ovdje spominjanje ovih 150 km zračne linije ili dakle korištenje barem 20% drugog, drugog oblika prometa u e, određenoj dionici. Mislim da bi to trebalo e, riješiti ovo pitanje problema s kojima su se dosta susretali. Ali moramo pripaziti u trenutku kada izrađujemo ovaj prijedlog ne bi smjelo doći do kolizija sa nekim drugim postojećim direktivama kao što je ona o dimenzijama i nosivosti. Trebamo postići dakle potpunu usklađenost definicija koje koristimo. U svakom slučaju zadovoljni smo što se unutar definicija poštuju dakle standardi. Što se tiče provedbe kontrola, dakle govorimo o članku broj 3, estama. Kad bi bismo htjeli ovdje vidjeti jednu podjelu dokumentacije, razradu, dakle sustava kontrole, upravo kako bismo smanjili dakle administrativni teret, kako bi cijeli sustav po... izvješćivanja po nama u suštini prijedlog komisije e, odgovara, dakle možemo ga podržati, dakle držane ciljeve, primjerice smanjenje emisija, Gospođa Juto, trebate dovršiti e, svoje izlaganje. Govorite već više od deset minuta. Evo, hvala, brzo ću završiti. Evo još e, ukratko o kabotaži, upućivanju radnika. Znamo da unutar kombiniranog prijevoza da se tu koristi i cestovni prijevoz, dakle e, uz izbjegavanje poštovanja pravila o kabotaži. Htjeli bismo to dokinuti, ne bismo htjeli da prijevozničke tvrtke dakle, koriste mogućnost ove sive zone koja je vezana uz korištenje kabotaže. Jednako se odnosi na upućivanje radnika. Što se tiče kombiniranog prijevoza trebalo bi poštovati postojeći evropski okvir. Evo ispričava se što sam predugo Da vaše izlaganje ograničite na tri minute kako bismo mogli e, se pozabaviti i e, drugim temama. A sada iz EPP-a gospođa Šmit, tri minute imate, izvolite. Um... Hvala vam lijepa. Kada pogledamo statistike, onda vidimo da prijevoz e, zapravo ne može se centralno planirati. Milijarde smo investirali u željeznicu i nakon svih nastojanja u zadnjih 20 godina sad bismo zaista trebali imati drugačiji odnos cestovni. Jer ne možemo ove tri organizacije prema um, direktivama, uredbama mijenjati um, dakle način ponašanja u prometu. Ako što više još željeznicu, sve e, je inovativnije i cestovni prijevoz kada govorimo o e, onda se sve više toga odvije na cesti. Zajednički ciljevi, a to je 30% prebacivanje sve robe sa ceste na e, vodne puteve ili željeznički prijevoz, a 50% do 2050. godine, mislim da nećemo, e, ko zna računat uopće treba prebaciti na željeznički prijevoz. Mislim da mm, autonomna vožnja, e, dakle kamiona, sve više na našim cestama i postavlja se pitanje da li je kombinirani prijevoz e, jest projekt puta svile. Postavlja se pitanje isplativosti kada je uopće prebacivanje isplativo kao takvo. E, dakle, sintetska goriva za kamione. one u Americi to ide na željezniču. Čini se da je to zaista pitanje profitabilnosti. Mislim da to nije samo ljubav prema okolišu njih i u državama članicama jako su male šanse uopće za kombinirani prijevoz. jeftino, povoljno željeznici, ali na kraju želim kazati da imamo izložbu e, na ulazu u ove prostorije koja je Vin Vanderkamp poziva nas, e, možete se fotografirati i informirati o svemu. Štive e, Evo, hvala, nekoliko pozitivnih i nekoliko negativnih primjedbi. Prije svega u članku 1 se uklanja referenca na prijevoz između zemalja članica prijedloga da se uklone nesigurnosti. Da, postoje zahtjevi vezani uz e, poticaje, uz rasterećenje prometnica, ali istovremeno glavni cilj treba ostati izbjeći dakle pravnu nesigurnost e, jer se jasni trebali bismo ih riješiti. Još jedan sličan primjer je da se maknula razlika između oceanskih kontejnera i drugih kontejnera, te bih tu htjela neko pojašnjenje. Pozdravljam ovo pozivanje na informatizaciju, navesti što se više ne traži od autoprijevoznika, dakle u općem smislu. Potom dio 50 km na cesti, i da bi se to onda bi to onda bilo manje podložno različitim tumačenjima. Po meni ostaje prisutan problem kabotaže. Zato što ne želimo stvoriti ovu slobodnu zonu mogućnosti korištenja, dakle, e, te mogućnosti. Imamo već e, paket koji se bavi cestovnim iz treće zemlje, može primjenjivati niže tarife, te na taj način postati, dakle, nepošteni konkurent. Hvala, gospođo De Monte. Za EKR, gospodin Zlotovski, imate tri minute, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Što dame i gospodo? Dame i gospodo, u ime našeg kluba želim eh, podržati eh, izuzetno važno. Imamo dvije primjedbe što se tiče e, konkretnih e, rješenja. Prvo se tiče e, proširenja pravila povezać sada vidimo da će u budućnosti ta pitanja biti kontroverzna a usporediti. Mi smo protiv izuzeća koja bi onda isključila e, pomorski promet ili riječ. Gospođa Bilbao, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Prije svega želim zahvaliti e, izvjestiteljici na obavljenom. E, i isto tako da olakšamo cijeli proces dobivanja dokumentacije, davanja dokumentacije. No također se slažemo s tim da je potrebno izvršiti reformu ako ne znači o potrebnoj infrastrukture za uspostavljanje e, kombiniranog prijevoza. Ja si postavljam pitanje kako ćemo to sve napraviti u ovom trenutku. Ne, nismo u mogućnosti da e, predstavimo E, isto tako moramo riješiti ovaj problem gužvi, e, točaka, zastoja i čepova. Kako ćemo e, osmisliti ovu infrastrukturu koja se u ovoj inicijativi izbjegnu različite interpretacije. No, u članku 3 govori se o svim zahtjevima nadzora i tu dvosmislenost samog izričaja kad govorimo o ovim izuzetnim uvjetima i tako dalje e, sve će to biti stavljeno u ruke države. Tu dvosmislenost samog izričaja kad govorimo o ovim izuzetnim uvjetima i tako dalje. E, sve će to biti stavljeno u ruke država članica. O kojim e, posebnim uvjetima govorimo i posebnim okolnostima? Možete li nam to objasniti? I daljosti i kapaciteta terminala. Na raspolaganju imamo različite instrumente i svi znamo kako trebamo postupiti, no e, moramo imati koordinaciju država članica i susjednih zemalja kako bismo e, proveli sve te mjere, kako bismo također i e, da, u okviru TNT-a postavljamo si pitanje kako ćemo to e, riješiti sve te probleme. Sad e, nastavljam, zapravo završavam e, gospodine predsjedniče. Ovdje se govori također i o tijelu koje bi se moglo baviti obukla u mogućnosti kontrolirati sve informacije na takav način ćemo znači digitalizirati sve to i to imat ćemo također iste koje će nam omogućiti usklađivanje svega toga. Hvala gospođo Bilbao. E, e, gospođa Kilenen za GUE. No što se tiče ovog mišljenja, e, moramo kazati, nadam se da smo trebali biti pitanja okoliša u konačnici mogu biti ostvareni. Ja bih e, voljela da je komisija može pojasniti kako u pogledu financiranja podupiremo ovi kombinirani multimodalni prijevoz kao takav, a u transportu kako bismo onda imali sustave i kako bismo onda mogli o tome povesti raspravu. Svi ovi modaliteti i sustavi E, mogu onda u konačnici imati svoj. Gospodin Dalunde nije ovdje, tri minute, izvolite. Nam von... Hvala lijepo i u ime Jakoba a hvala lijepo na prezentacijama, isto tako izlaganju izvestiteljice. Hvala mi e, zapravo analiza zbog čega to sve nemamo. Već 20-30 godina govorimo o prijevozu sa cestovnog prometa na necestovni prijevoz. E, mislim da je pitanje novaca. Komisija svim državama članicama sufinancira cestovnu infrastrukturu i onda se čudi da nemamo željeznički prijevoz. I mi smo rekli da imamo isto tako željeznički prijevoz koji je pod e, naknadama, čitav željeznički prijevoz, a cestovni prijevoz 1%. E, povećana je cijena za korištenje željeznice 16%, a cesti mogu odlučivati o cestarinama, E, međutim, dokle god imamo tu nelojalnu konkurenciju e, ceste i željeznice, nećemo imati robu. Primjer koje je Klaudija Schmidt iznela vezano uz SAD, dolazimo e, na točnu računicu tunel Feman, osmo svjetsko čudo, tunel ili most, komisija potiče tunel. Od Kopenhagena do Sredozemlja ide preko Rostoka, a ne preko ove stramputice. Imamo isto tako i željeznički prijevoz koji se ne koristi. Imamo to, međutim, ne koristi se i ne potiče se. To bi bio ogroman korak naprijed da i uspijemo u tome. Međutim, i tu moramo okoliša i na terete svega onog što smo rekli. Hvala. E- Hvala, gospodine Kramer. I na kraju, gospodin Demesmeker, izvolite naseljena regija, a isto tako i logistično sjecište u Europi. Logistika je za nas i za naše gospodarstvo izuzetno važno. 9% našeg BND-a zapravo dolazi iz područja logistike. Sve to skupa ima i svoju drugu izuzetno važan prijedlog koji je pred nama. Još jučer sam e, posjetio jedan naš kontejnerski terminal uz kanal Alberta, to je E, unutarnji plovni put koji se izuzetno e, snažno izgrađuje i koji se pokazalo jako dobrim, međutim potencijali su još ogromni. E, dvije točke koje nije željeno da s jedne strane imamo zapravo opća pravila o kabitaži koje pojašavamo, a s druge strane pak u ovoj direktivi imamo jedna stražnja vratašca kroz koja se stvari ipak mijenjaju i što će zapravo dovesti do zloupotrebe. Same direktive. Zbog čega kombinacije sa unutarnjim plovnim putem i željezničkim prijevozom nisu mogući jer upravo u ovoj kombinaciji bi bila najveća prednost. Moram kazati isto tako da što se tiče cilja komisije kako bi se upravo 25. Eh, travnja ćemo imati predstavljanje nacrta izvješća gospođe Ajuto, tada će to moći komentirati točku. Radi se o preliminarnoj razmjeni mišljenja komisije izvjestitelja u točku. Radi se o preliminarnoj razmjeni mišljenja komisije izvjestitelja te e, izvjestitelja u sjeni što se tiče pristupa međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim e, autobusima prema međunarodnom tržište predstavlja probleme što se tiče artikulacije na nacionalnoj razini, probleme s kabotažom i tako dalje. I ovdje imamo nadopunu e, direktivi e, o prijevozu običnim i turističkim autobusima. Sada ćemo prije svega dati riječ e, komisiji gospodinu Lježua. Hvala što ćete nam u nekoliko minuta predstaviti prijedlog komisije. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, dobar Radi se znači o uslugama prijevoza običnim i turističkim autobusima. Što se tiče područja primjena, e, imamo te usluge na e, duge e, pruge u Europi. Nadam se da ćemo imati i doprinos e, tacije. Svi dionici su bili uključeni, sindikati, e, operatori autobusa, prijevoznici i čuli smo također i e, miš, njihova mišljenja vezano uz ovaj predlag. Imali smo također i studiju procjene učinka. Prijedlog želi znači olakšati ove usluge međugradskog e, prove razinama, tržištima gdje se sprečava prijevoznike, e, autobusne prijevoznike da ponude nove e, usluge, a drugi problem kojim se želi ovaj prijedlog baviti je problem terminala koji ne omogućavaju operaterima da pokrenula i prakse mogu reći da postoji zbilja e, cijeli niz različitih fragmentiranih e, pravila za države članice imamo znači nacionalne e, nacionalna pravila neke države članice još uvijek imaju na snazi svoja nacionalna pravila druge države članice su zbog toga postoji potreba za zajedničkim pravilima ono što je jako osjetljivo i čime smo se bavili u našem prijedlogu je poveznica između komercijalnih usluga i usluga od e, javne koristi, znači unutar ugovora o javnom održivost e, usluga od javnog interesa, znači usluga na području prijevoza koje su financirani od, iz javnog sektora. Ono što želimo da se definiraju usluge koje će biti pokrivene znači ovim e, proceduru davanja dozvole e, i države članice će moći e, odbiti davanje autorizacije ako smatraju da će to dovesti u pitanje ekonomsku održivost usluga od javnog interesa. Isto Jasno je da imamo, eh, da je potrebno imati jasna pravila, no moramo imati i dobru provedu. Zbog toga smatramo da moramo imati nacionalnog regulatora, nacionalno tijelo za regulaciju koje će kontrolirati da se na neovisni način eh, provode sva ova pravila. Naravno, e, taj zahtjev da se ustanovi nacionalno regulatorno tijelo ne smije dovesti do e, širiti svoje nadležnosti i na taj aspekt. mi pred sobom imamo prijedlog e, koji možemo kvalificirati kao evoluciju ili revoluciju, ja bi e, skromno to nazvao e, znači razvojem, evolucijom postojećih pravila. Šta imamo Francuska, Njemačka i tako dalje. Našim prijedlogom bih željeli da potaknemo e, taj trend i os željeli bismo osigurati da će se ta procedura odvijati i taj postupak odvijati u skladu sa zajedničkim pravilima. Pa- Hvala komisiji. A sada imamo znači riječ za izvjestitelja gospodina Z... upravo muva isto tako nadam se da će u budućnosti nastaviti se u istom smjeru ja jesam vjerujem u jedinstveno tržište mislim da je uslužni segment izuzetno važan vezano uz generiranje E, a isto tako jedan velik dio unutar tog kolača je transport, e, isto tako i avijacija i drugi neki sektori transporta koji zapravo imaju nedostatak ovog jedinstva tržišta. Što se tiče razinu usluge, bolja će same usluge, a isto tako kao cilj e, mora nam biti da je to dobitak u konačnici za sve iz e, država, e, e, država svojeg poslovnog nastana pa u druge države i državitor donosi odluke, neke države su ga već osnovale, dakle neovisne operatori, odnosno dakle u segmentu tržišta autobusa bilo kako uspostaviti ovakav e, sustav e, dakle žalbe unutar željezničkog prometa. To je bilo jako teško uspostaviti. Ne znam da li trebamo to kopirati, a isto tako i imamo mogućnost korištenja sudova. Ono što možemo očekivati, prema mom mišljenju, zaista velike pritisak protiv ovog prijedloga i to ćemo doživjeti od nekih država članica, zbog čega je to tako. Najveći zabrinutost iz tih država e, članica jest e, obveza profitabilnih segmenata. To bi značilo da bilo koja država članica mora osnavati e, podružnice i to iz e, doprinosa poreznih obveznika. Stoga moramo naći način da se koncept e, ne poremeti kroz ovaj predlog komisije. Druga stvar, to su poteškoće, da neformalno možete se zaustaviti blizu terminala, međutim postoje neki uvjeti u državama članicama koje to ne dopuštaju i ne postoji jasna regulativa koje bi to definirali i to može stvoriti zaista teške situacije da se nađe e, dobar pristup novim uslugama unutar samih terminala. Zatim postoje isto tako neke države članice koje imaju slabu nastanjenost, te zbog toga imamo i neprofitabilne linije. Stoga mi stvaramo zakonodavstvo za cijelu Europsku što znači da ako se stvara pritisak na nova pravila, moramo kod nekih država članica imati razumijevanje da bi to moglo prijevozničkih eh, poduzeća da uđu na to tržište. Stoga moramo naći ravnotežu eh, sažmemo sve skupa, možemo kazati da sve ove teme daju mogućnost za dobre kompromise ako je vijeće bude spremno, nisam siguran, vezano svoj drugi paket mobilnosti raspraviti sve godine. Hvala. Hvala e, Robert. A sada ćemo čuti izvjestitelja u sjeni za e, za EPP, Luis de Grandes Pascual, imate tri minute, molim vas da se ograničite na tri. E, za EPP, Luis de Grandes Pascual, imate tri minute, molim vas da se ograničite na tri. Gospodinu Zileu na ovim preliminarnim e, razmišljanjima. E, a što se tiče ovog pitanja evolucije, predsjednik vlade Bugarske nije želio ulaziti u sadržaj a ovaj predmet ne završi pred e, Europskim sudom. Što se tiče proporcionalnosti, tu nemamo e, autopos je moderan e, način prijevoza, ali on kraj interoperabilnosti tu se postavlja način prijevoza gdje ovaj socijalni aspekt ulazi u igru mogu, možemo reći da u različitim zemljama možemo i udaljenih dijelova određene zemlje. Ovdje moramo pronaći rješenje. Mislim kako bismo ga iznašli, e, morat ćemo provesti mnogu raspravu. Vidim da izvjestitelj pokušava parlamentarni nadzor, odbor za parlamentarni nadzor u srpnju 2017. godine već dalo negativno mišljenje. Ovo je složena tema. Svi dijelimo zaprinutosti vezano uz ovaj tip. Da stavimo u drugi plan prijedloge e, koji onda dovode u pitanje određene obveze javnog sektora. Hvala za SID. E, gospodin Kurumbašev, izvolite. To tako, da li je to zbog predsjedavanja Bugarske ili je neki drugi razlog, ali želimo biti u mogućnosti govoriti našim jezikom. Evo, kratka napomena. Što se tiče, dakle, samog prijedloga, Pogledajmo posljedice liberalizacije i vidjeti da li smo sretni sa ovim posljedicama. Ako pogledamo njemački primjer, koji su rezultati liberalizacije? Imate jedno poduzeće koje drži 90% tržišta. Ako imate liberalizaciju koja će ići u smjeru monopola, želimo li to ili ne, želimo li to proširiti i na ostale države članice ili dobar primjer Španjolske u kojem imate kombinaciju profitabilnih i neprofitabilnih linija, to je puno bolje. Međutim, otvaranjem tržišta definitivno to znači da dajemo mogućnost e, velikim e, međunarodnim poduzećima da preuzmu profitabilne linije, a preostaće neprofitabilne linije za male, e, mala poduzeća koja će bankrotirati i ostaće na teret ili općina ili društva. Da li želimo takav jedan prijedlog i takav jedan smjer kretanja? Liberaliziramo kabotažu sa ovim prijedlogom i tu sam pomalo izgubljen jer želimo smanjiti kabotažu u teretnom prometu, a povećati kabotažu u prevozu autobusima. Kabotaža, dobra pitanje kabotaže, te isto tako počivanje radnika, a isto tako se tiče i prevoza putnika i robe. Organizirati javni transport, to je zaista rizik. Kako ćemo postaviti limit od stotinu kilometra koji je predložen? Stotinu kilometara u Belgiji, sve iznad sto km je već međunarodni transport, a stotinu kilometra u Španjolskoj ili Francuskoj nije tako velika udaljenosti koje bi se ticala međunarodne komponente. Da li nam treba takvo limitiranje i da li se može primijeniti baš u svakoj državi članice i da li će to funkcionirati na isti način u svim državama članicama. Da li mislite da eto, imamo neke države članice u kojima mm, su tržišta izuzetno dobro razvijenja, i da li će im pomoći ovaj prijedlog. Mislim da im zaista neće u konačnici to biti od koristi. Hvala vam lijepo. Ako će on uzimati riječ, onda to mora e, znači tajništvu e, administraciji signalizirati. Ako znači e, intervenira u ime punopravnog člana. A sada ću sam sebi dati na kratko dosta različita Problemi su uvijek isti, da ne bismo sad željeli imati privatni monopol umjesto dijeljenja odgovornosti. A s druge strane, otvaranje tržišta je nešto što je potrebno u ime znači slobodnog tržišnog natjecanja, no isto i u ime e, e, priključeno e, nadležnom željezničkom tijelu koji imaju mogućnost rješavati takve probleme. Ja bih e, rado postavio sljedeće pitanje komisiji. Kad govorimo o zaštiti usluga od javnog interesa, sektoru, vidim što se dogodilo u Francuskoj i u Njemačkoj. Otvarali smo znači tu uslugu e, znači autobusa Znači, i znači imali smo također otvaranje tih čuvaju i zaštite i željezničke veze. Što se tiče ovih autobusnih stanica, terminala, imamo dvostruki problem. S jedne strane je e, slobodan pristup terminalima, no s druge strane postoji taj fizički problem nedostatka e, terminala, jednostavno nejednaku konkurentnost. Što se tiče znači ove kabotaže e, e, u cestovnom e, prometu, bez obzira da li se radi o prijevozu putnika ili robe, ne možemo to u potpunosti odijeliti ovu temu. Radi se o predmetu koji će zbilja izazvati burne rasprave, čini mi se. Ja bih želio da postignemo e, jedan uravnoteženi prijedlog, da uzmemo u obriz znači i ove obveznja troškova za korisnike. Ja sada dajem riječ za zelene gospodinu e, Krameru. Mihajl, imaš riječ. Pa hvala lijepa komisiji, hvala izvjestiteljici. Zaista težak je ovaj dosije, upravo zato što su razlike E, samih vrsta prijevoza e, velike. Znači autobusa nema dovoljno odmora, tada on postaje opasnost za putnike. To moramo spriječiti. Postoji jedno zveće koje ne samo određuje cijene, već i udaljenosti tamo gdje im se isplati voziti, tamo će i voziti, ali u ruralnim područjima gdje imamo jako razumljivo možda sa ekonomskog stanovništva, ali ne i kad je riječ o političkim posljedicama i dalje nastaviti se kretati ovim putem. To posto u svoju korist, a ne žele plaćati naknadu, nego to trebaju plaćati porezni obveznici. Korisnik treba plaćati, no sa 44 milijarde eura na europskoj razini, a e, dakle brodarstvo, nemojte se e, zapravo e, ni na koji način suprotstavati ovim podacima. Što se tiče korištenja bicikla kod auta, nemojte se e, zapravo ni na koji način suprotstavati ovim podacima. Što se tiče korištenja bicikla kod aucikla, istaknuti koji koristi i željeznicu sa svojim biciklom. Hvala. Hvala. Michael je izgleda spreman e, e, voziti se autobusom, a ne vlakom, to je kao nekakvo otkriće. A sada za uh, izvolite. Hvala komisiji na predstavljanju, hvala gospodinu Zileu na predstavljanju izvješća. U Španjolskoj, uzimajući u obzir e, naš zemljopisni položaj te e, geografsku raspodjelu gdje imamo e, ruralne zone koje su položaj te geografsku raspodjelu gdje imamo ruralne zone koje su zbilja raštrkane Mogu reći da je ovaj autobusni prijevoz e, možda najgušći u Čja. Tu postoji također i ovaj element troška, cijene. Cijene su prihvatljive, imamo kvalitetnije autobuse. Naravno, tu uvijek sad želimo riješiti ono što je nerješivo. Nacional ne traže nikakvu znači nikakav porez ne naplaćuju nikakav porez za taj sevoza. To je nešto što je vrlo realno, mi ga često koristimo jer je jeftinije. A ono što se tiče komisije i gospodina Zile, njih zanima i ovaj aspekt e, konkurentnosti. Kad imamo e, natječaje u okviru javne nabave,